E, mi i sa našim nigerijskim partnerima govorimo i o političkim temama kao i o međusobnoj suradnji. Hvala povjereniče. Prije nego što krenemo dalje, e, čuo sam da je netko od vas e, želio protestirati što nije dobio govor za vrijeme E, za vrijeme spontanog javljanja za riječ. E, Moram vam samo podsjetiti da je postupak spontanog javljanja za riječ nije obveza, već je diskrecijno pravo predsjednika da e, kaže kome će dati riječ. Imali smo, predvidjeli smo dva govornika, dao sam riječ petorici. Prema tome, sada ću završiti raspravu, a prijeći ćemo na glasovanje. Sljedeća točka je glasovanje o šest prijedloga za rezoluciju o situaciji u Džibutiju. Glasovat ćemo o zajedničkom prijedlogu za rezoluciju koju je podnijelo pet e, klubova zastupnika. I kao prvo, prvi amandman. Stavljam prvi amandman na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijen. E, stavljam na glasovanje e, prijedlog za rezoluciju kao cjelinu. Tko je za? Tko je protiv? Uzdržan? usvojena. Sljedeća točka je e, glasovanje o šest prijedloga za rezoluciju o Nigeriji. Glasovat ćemo o zajedničkom prijedlogu za rezoluciju koju je podnijelo pet klubova zastupnika. Drugi amandman. Stavljam na glasovanje. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojen. Prvi amandman stavljam na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Predlažem da provjerimo. Moj je dojam da je prihvaćen. Stavljam amandman na glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Glasovanje po dijelovima. E, članak 18. je prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojen. Stavljam na glasovanje prijedlog za rezoluciju kao cjelinu. Poimenično glasovanje otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. E, gospodine Odi, e, želite nešto reći o dnevnom redu? Samo da nešto kažem što se tiče dnevnog reda. Jučerašnja verzija koju smo primili, tamo je bilo na točki dnevnog reda četiri politička rasprava o rezultatima iskog predsjedništva i o kompromisu o dogovoru o višegodišnjem financijskom okviru. No u trenutku kada smo prešli na glasovanje, dakle to je bila, je bila točka šest, a odnosi se na članak 79 poslovnika. Imali smo rezoluciju o rezultatima iskog predstavništva, uključujući i višegodišnji financijski okvir. A mi smo donijeli rezoluciju i u samom naslovu rezolucije se govori o političkom sporazumu o višegodišnjem financijskom okviru 2014-2020 i zanimalo bi me biste li mogli samo staviti ovaj dogovor o višegodišnjem financijskom okviru na dnevni red, a ne to povezati sa irskim predsjedništvom, jer smo zapravo glasovali samo o višegodišnjem financijskom okviru. To je nešto što se odnosi na razdoblje koje je duže od samog irskog predsjedništva i to je jedna vrlo precizna isto tako tema. Följegyezzük és tudomásul veszük, közvetítjük a megjegyzést. Ovo je e, gospodin Poselt. E, sasvim kratko. Ovo je bio jedan od najljepših plenarnih e, tjedana mog života jer konačno je Hrvatska pristupila, imamo hrvatsku zastavu. I želio bih reći da sam sretan zbog toga. Desetljećima sam radio na tome kao suradnik Ota von Habsburga i kao član ovog doma. Budući da je ovo zadnja plenarna sjednica prije e, ljetnog raspusta, vama i do predsjednicima i svim suradnicima želio bih zahvaliti na odličnom radu i vođenju naših e, zasjedanja u zadnjih 12 mjeseci. Želim vam ugodan odmor. Hvala vam lijepa. E, ovo je bilo jako lijepo što ste rekli, ali definitivno nema veze s našim dnevnim redom. E, što se tiče zapisnika ove sjednice, e, njima ćemo se baviti na sljedećoj sjednici, a ako nema prigovora, e, tekstovi o kojima smo glasovali proslijedit će se tijelima i osobama koje su navedene u tekstovima.